Good morning, colleagues. Uh, Dobro jutro kolege i hvala vam da ste se unatoč ovom zapravo lošem vremenu i unatoč elementima kako su se protiv nas urotili stigli na sastanak. S obzirom da smo već malo kasnimo, nadam se da ćemo moći relativno brzo napredovati s dnevnim redom, pogotovo s obzirom na vrlo zanimljiv dnevni red danas prije podne. Što se tiče objava predsjednika, mogu vas podsjetiti da su točke 6 i 7 nasrta našeg eh, dnevnog eh, reda odbijeni i oni će se kasnije odviti, ali inače slažete se. Dakle, Točke 6 i 7 su zapravo stanje sigurnosti u Siriji nakon najavljenog povlačenja snaga sad i zatim situacija na Kosovo. Ali mislim to su stvari koje nećemo mi sami odraditi nego se to odvija zajedno sa odborom AFET. A zatim imamo i javno saslušanje o ljudskim pravima koje ćemo održati zajedno sa odborom TROA i to će početi u 4 sata poslje podne. Točno dva kata iznad nas u dvorani 3G3. A prošireno predsjedništvo održat će se u ovoj prostoriji odmah nakon saslušanja u otprilike 5.30 danas poslje podne. Dakle, sad idemo odmah na točku tri dnevnog reda, odobrenje zapisnika sa prošle sjednice. Da li ima bilo kakvih e, komentara u vezi sastanka od 19. 20. studenog? Nema, sjajno. Pa onda, s obzirom da ih nema, mislim da možemo reći da je zapisnik odobren. I to me dovodi sada do četvrte točke dnevnog reda, a to je zapravo onaj najsadržajnija točka danas prije podne, jer riječ je o provedbi budućnosti sporazuma o nuklearnim bojnim glavnama srednjeg dometa. I mislim da je to zapravo pravi trenutak za ovu raspravu danas. I to prvo u ime pododbora bih željela toplo pozdraviti naše goste danas prije podne. To je gospodin Jacek Bilica, posebni izaslanik za razoružanje i neširenje oružja, ujedno i načelnik odjela za razoružanje i neširenje oružja SECPOL 1, tim za neširenje oružja i kontrolu izvoza oružja u Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Zatim gospodin Siko van der Mer, znanstveni suradnik u institutu Klingendal, koji je i na kraju gospodin Bruno Lete, koji je viši znanstveni suradnik u zakladi German Marshall Fund, njemački Marshall Fond e, Sjedinjenih američkih država. I koji će nam pomoći danas prije podne, naravno, da dođemo do svojih pozicija o ovoj temi. Zatim im za ovu smo točku dnevnog reda pozvali zamjenika voditelja američke misije koji je prihvatio da bi nas obavijestio o američkom stajalištu, ali nažalost zbog e, problema sa američkom vladom koja trenutno ima problema u svom normalnom funkcioniranju, nije nam se uspio pridružiti danas prije podne kao što znamo, jer e, zbog e, situacije nefunkcioniranja, nepostizanja ne postizanja sporazuma o financiranju američkih javnih službi, trenutno njihov službe nemaju nikakva sredstva financija. I evo da se prisjetimo da je točno prije godinu dana u siječnju 2017. prilikom 30. obljetnice e, potpisivanja ovog sporazuma o nuklearnom na srednjeg doma držali smo jednu raspravu o budućnosti tog ugovora budući da e, su samo sovjetske vojske za vrijeme hladnog rata E, još uvijek i danas zapravo kontroliraju to oružje i nakon što je završio hladni rat i Sovjetski savez se raspao. Danas, godinu dana kasnije, malo više od godinu dana vidimo, da su naši pozivi koje smo upućivali da se raspravi o budućnosti tog sporazuma, niko nije odgovorio i da je zapravo njegova budućnost danas na kocke. I mi znamo da je 20.10. prošle godine, nakon nekoliko godina uzajamnih optužbi da se krši pregovor, predsjednik SAD-a najavio da će se SAD povući iz tog ugovora zbog ruskog neprihvaćanja i nepoštivanja istoga. Samo nekoliko tjedana kasnije, nakon sastanka sa nato ministrima vanjskih poslova 4. prosinca 2018. državni tajnik Pompeo najavio je da će SAD suspendirati sve svoje obaveze prema ovom ugovoru i ako se, osim ako se Rusija ne vrati u cijelosti i ne dokaže da je poštuje ugovor u roku od 60 dana. NATO je podržao američke e, stajališta da je Rusija i njihove zapravo nalaze da Rusija teško krši, dakle materijalno dokazano krši svoje obveze prema sporazumu i pozvao također Rusiju da se vrati i da dokaže kako poštuje e, taj sporazum. Trenutno, dok Rusija i dalje zapravo opovrgava da su sa svojim raketama 9M729 eh, zapravo krše direktno spore odredbe u ugovora. I u ovom trenutku, kao što vidite, je zapravo nas cijeli proces nadzora oružja došao opasnosti pod veliku trijetnju. Ako ovaj sporazum propadne, SAD saveznici i Rusija morat će se suočiti sa kritičnim pitanjima kako odgovoriti na eventualno novu krizu. I sada bih žela dati odmah riječ gospodinu Jaceku Bilici. Hvala lijepo, madame. Ja sam vrlo sretan što ste me pozvali, što mogu ovaj podij podijeliti sa cijenjenim kolegama i stručnjacima iz NATO-a i međunarodnih e, različitih agencija i predstavništava ovdje u Briselu. Kao što ste sami rekli, mi smo o istoj toj temi prije gotovo točno godinu dana raspravljali i ja bih e, apsolutno pozdravio vaš odabir tema za današnji dnevni red sastanku ovog odbora, jer mislimo da je to vrlo, vrlo relevantno. Osim toga, hvala vam na ovoj temeljnoj uvodnoj informaciji o tome koliko je važan ovaj sporazum i koje je trenutno stanje sa tim sporazumom globalno gledano. Ja bih e, sada odmah preskočio na onu dogovorenu europsku poziciju o ovoj temi. Jer vidite, mi se nalazimo u relativno paradoksalnoj situaciji da zapravo ni jedna e, država Europske unije nije izravna članica, potpisnica tog ugovora, ali se on direktno odražava na našu sigurnosnu situaciju. I to je zapravo i razlog zašto je to predmet tolikih rasprava kao i različitih e, naših aktivnosti koje pokušavamo poduzeti kako bi očuvali taj ugovor. I Evropska unija je više puta i ponovljeno pozivala Rusiju da se vrati i počne poštivati, vrati sporazume i poštiva, poštuje sve odredbe. Ali mislim da se može u sljedećih pet točka zapravo sažeti ono što je najbitnije. Prvo, očuvanje tog sporazuma i kao sporazuma koji je kompletno na snazi i održivija je zapravo od krucijalne važnosti za Europsku uniju i sve zemlje članice. Iako nijedna država članica nije izravno su potpisnica, one sve zapravo profitiraju od stabilnosti koju nam sporazum daje. Stoga bi željeli taj sporazum očuvati i to na način da su obje velike strane potpunosti ga poštuje. Zahvaljujući tom sporazumu su 3000 raketa srednjeg dometa sa nuklearnim i nenuklearnim bojevim glavama uklonjeno i demontirano. Drugo, Evropska unija čvrsto stoji na poziciji da se moraju sve stranke držati ovog sporazuma i smatramo da je od ključne važnosti da se taj dogovor poštuje kao jedan bitni element evropske, a i ne samo evropske, nego i globalne sigurnosti. Treće, Evropska unija i zemlje članice su obnovljeno iznijeli velike zabrinutosti zbog ruskog nepoštivanja sporazuma. Situacija u kojoj koja samo jedna stranka poštuje odredbe ugovora nije održiva. Evo, samo prošle godine, za vrijeme drugog sastanka u travnju 2018 i kao i za vrijeme tematske e, debate o nuklearnom klasteru na glavnoj skupštini UN-a u listopadu 2018. mi smo u jednom novoj izjavi naglasili, citiram, da ruski sustav raketa izaziva veliku zabrinutost s obzirom da se nisu uskladili sa odredbama sporazuma i tražili smo od Rusije da se na jedan transparentan način vrati sporazum i počne ga poštivati. Mislimo da bi svako nepoštivanje imalo vrlo ozbiljne posljedice, ne samo po sigurnost svih zemalja, nego i po čitavu Europu, a možda i druge regije i krajeve zapada. Dvije nuklearne sile sa najvećim nuklearnim arsenalom, a to znači Ruska federacija i SAD, nose posebnu odgovornost kad je u pitanju nuklearno razoružanje i kontrola nuklearnog naružanja. Europska unija i zemlje članice su predane E, tome da postignu obnovu jednog bilateralnog dijaloga SAD-a i Ruske federacije. U vezi s tim, kao što znate, od 2018. je SAD najavio da će suspendirati kompletno svoje sudjelovanje u sporazumu u roku od 60 dana ako u tom roku ne bude Rusija dokazala da se vratila sporazumu i da poštuje sve njegove odredbe svjesni tih najnovijih javnih objava koji se odnose na bilateralne pregovore, mi se nadamo da će Rusi sudjelovati u tom konstruktivnom dijalogu preko platforme koju sam sporazum daje a to je naime posebna komisija za verifikaciju da se stranke pridržavaju odredaba sporazuma. Stoga pozivamo ponovno ruske vlasti da se razriješe ove naše ozbiljne zabrinutosti na jedan bitan, substancijalan, sadržaj dakle i vrlo transparentan način. A sada sam spreman odgovoriti na sva vaša pitanja. Hvala vam puno i mi ćemo doista imati puno pitanja, to je potpuno jasno ali nastavit ćemo sad sa ovim kratkim prezentacijama, po pitanja nakon toga slijede. A sada mi jako drago da možemo riječ dati gospodinu Biljemu Albakarku koji je izravno direktor odjela za mm, razvoj, nadzor, razoružanje, neširenje oružja za masovno uništenje ACDC-a pri NATO. Izvolite. Hvala. I za mene isto tako je to vrlo bitno da sam ovdje jer je to nada sve aktualna tema. I moja pozadina je nadzor oružja. Vi ne, idete u nadzor razoružanja ako ste pesimist. I moram reći da je naša neposredna budućnost, pogotovo što se tiče ovog nadzora e, nuklearnog razoružanja, zapravo Eh, jedna, ja vjerujem, zapravo dobra budućnost. Ali sad da se vratim na tome da vam govorim zašto je to toliko važno. sjećam se da su mnogi ljudi govorili kako će taj sporazum ograničiti korištenje moguću uporabu nuklearnih, nuklearnog oružja, ali zapravo to nije tako. Nego je ono s čim se on bavi, je ono što piše u njegovom naslovu, a to je E, pitanju je boje glave srednjeg dometa koje idu recimo mogu se poslati na 500 do 5000 km udaljenost. I s obzirom da su te rakete ili toliko opasne uključujući naravno i krstareće rakete za našu opću sigurnost mi smo morali naravno taj sporazum postići, mora se poštivati jer vi de facto ne znate nikad prije nego što e, eksplodira ta raketa da li ona ima nuklearnu bojevu glavu ili nemate. Kada, mi zato su 1997. kad su Sovjeti počeli recimo e, svoje balističke projektile raspoređivati još u blizini Europe. Znali smo da je to moglo dosegnuti bilo koje mjesto u Europi, od Islanda i e, Engleske do bilo čeg koje drugog mjesta unutar europske unije. Zbog toga je to recimo za NATO savez, kad nas je SAD došao i obavijesti o tome što Rusi rade i gdje raspoređuju te rakete. Mi smo onda bili duboko zabrinuti, rekli se moramo se pozabaviti tim prijetnjom. I to i zbog sebe, ali recimo šta smo mi tu tražili? Tražili smo tu nadzor tog razoružanja. I počeli su pregovori u glavnom sjedištu NATO-a. I to je bilo, dakle, rasprava o tome kako ćemo sa 1979. su počeli zapravo na tom glavnom sjedištu ti pregovori, tada još sa bivšim Sovjetskim savezom o tome kako bismo razoružali se i kako bi razmontirali tu silnu prijetnju. Dakle, od 1000 do 5000 km uglavnom su bile ti srednjeg dometa, je bio doseg tih raketa. I kad su napokon se Sovjeti složili, postignuti taj sporazum da se maknu, dakle, povuku e, sve rakete srednjeg dometa, dakle ove koje sežu od 500 ili 1000 do 5000 km. I, mislim, onda su recimo o strateškim snagama vodili Amerikanci i Sovjeti još daljnje pregovore za one rakete dugog dometa i u svakom slučaju se, su se stvorili uvjeti da se pomogne sigurnosnoj situaciji i da se zemlje sve koje su bile ugrožene zapravo spase i da više ne budu na toj, da kažemo, rubu je moguće. To je naravno se koincidiralo se završet, nakon završetka hladnog rata, zapravo i sa početkom jednog novog poredka i rasformiranja istočnog bloka. Ali zatim su e-, SAD otišao kod e, Rusa i nakon puno godina i rekli im da, ali nakon onog sporazuma kojeg smo postigli, mi smo otkrili e, da vi još uvijek imate svoje rakete srednjeg dometa. To su uglavnom tada bili vrlo privatni razgovori, ne službe, ne javni, ali Amerikanci su kontinuirano pokušavali 2014. i 15. i 16. a 2017. su i dalje Rusi rekli da, mi ne, da ne znaju o čemu Amerikanci govore. I sad možete recimo kako su bili frustrirani Amerikanci kada se u prosincu 2017. napokon i na drugim stranima otkrilo da postoje još uvijek te rakete koje su još uvijek raspoređene tako da mogu ugroziti dobar dio Europske unije, ali i drugih regija. A Amerikanci su onda tek od 2017. u prosincu su ljudi i na drugi izvori, izvori informacija potvrdili da te rakete još uvijek postoje. Možete misliti kako su bili frustrirani Amerikanci koji to već godinama govore ali vidite, to je dakle, mi moramo na ozbiljan način se pozabaviti tim kršenjem, flagrantnim kršenjem sporazuma s ruske strane. Ali kao što sam već čekao u prosincu 2017. je onda napokon e, Rusija priznala postojanje ovih raketa srednjeg dometa i to je nekako koincidiralo sa onim trenutkom kad se Trumpova administracija iznijela svoju strategiju šta će učiniti kako bi vratili Rusiju na poštivanje tog sporazuma, šta će učiniti ekonomski, vojno, politički i tako dalje. E, nakon toga je izdana i NATO objava, izjava koja je govorila o tome kako su saveznici apsolutno podržavaju napore SAD-a da se e, vrati sporazum na snagu i da ga mislim da ga i druga strana počne poštivati. E, SAD je došao k nama, to se zna u NATO, da nas obavijesti o situaciji, da nam kaže što se događa. U srpnju 2014. je zapravo SAD e, došao do te konačne spoznaje, dokazane spoznaje da po njima, po njihovim e, obavještajnim izvorima da Rusija krši taj sporazum. Tada su nas i počeli obavještavati. A tek ovog prosinca prošle godine kad je napokon dokazano i Rusija objavila da još uvijek ima napokon, rekla, priznala da ima E, te rakete kojima krši taj sporazum, onda nažalost je i SAD svoje objave donio. Kroz sve i NATO-ve izjave i na samitu u Varšavi i na mnogim drugim takvim sastancima smo pokušavali ruske kolege i rusku stranu nagovoriti da se vrati za pregovarački stop, da se vrati sporazum i da ga počne poštivati. Nedavno smo održali bilateralne pregovore u Ženevi, a sada Rusija nudi jednokratnu zapravo demonstraciju upravo ovih raketa 9 M729 u Moskvi. Pokazala je kako izgledaju u najnovijem ruhu. I evo, za sutra je predviđena jedna nova demonstracija sustava. Ali mi moramo naći jedan vjerodostojan način kako bismo ih e, ponovno natjerali na poštivanje sporazuma. Jer ovo je jedna vrlo važna činjenica za evropsku sigurnost. Te rakete srednjeg dometa nisu dizajnirane i nisu projektirane da pogode ciljeve na sjevernoameričkom tlu, nego upravo su dometime da su u stanju pogoditi bilo koje recimo operativni centar ili bilo koju točku na Evropskoj uniji. Od luka i aerodroma do svega ostalog. Prema tome, vidite, Amerikanci nas kontinuirano upozoravaju. Ali vidite, mi bi se morali e, Međutim, problem je u tome da ako bi mi odgovorili na eventualnu prijetnju Rusije, oni bi na to se direktno poslali nešto dugog dometa na američko tlo. Zato i Amerikanci žele de facto odvezati sebe od Evropske unije da ne bi bili dvostruko ugroženi. Dakle, ne samo ako su sami ugroženi, nego i ako Europa reagira. Do sada još to nije sve skupa gotovo, niti dovršeno, nije im uspjelo i ja sam vrlo sretna što smo sad kao saveznici i dalje ujedinjeni. I mislim da sam sve izjave koje je Evropska unija dala službeno su bile od velike pomoći i prenijeli jasnu poruku da su Evropljani zainteresirani za sigurnost i stabilnost, ali da u svakom slučaju na kraju može biti samo poštivanje sporazuma to koje će nam osigurati tu stabilnost. Mi smo preuzeli tu obvezu predani smo i voljeli bi da se Rusija vrati poštivanju sporazuma odmah, sutra. E, isto tako smo spremni na nastavak pregovora s Rusijama kako bi i tu smo spremni služiti sve alatke koje imamo koje su i stvorene upravo za ovaj nadzor razoružanja kako bi os i zatim ujedno i zadržali naš Sjevernoatlantski savez koji garantira Evropljanima sigurnost. Znate da ćemo sada imamo Pred nama je novi NATO summit koji je prilika prava da se demonstrira ponovno jedinstvo. Ja ako treba možemo i pre, nastaviti pregovore sa Rusijom u formatu NATO i Rusije, međutim čisto sumnjam da će se oni ponovno vratiti tu sad trenutno za stol. Ali vjerujem duboko da postoji jedan pozitivni način napred. Postoji jedan ruski prijedlog koji su na glavnoj skupštini u tisuće 2017. iznijeli još. A mi znamo da čak je i 90-ih bilo puno pregovora o tome da se globaliziraju e, granice za krstareće rakete. Mislim da bi te precizne rakete i projektili zapravo bilo gdje na svijetu predstavljaju veliku prijetnju s obzirom na količinu e, sukoba koji postoje i koji se događaju. Ali mislim da je ovo način da trebamo gledati općenito na režim, ne samo na iz, kako se trebamo globalizirati kompletan režim proizvodnje, prodaje i opće opticaja takvog oružja. Ne možemo se samo organizirati i orijentirati na isključivo na izvoz. Ali to generalno treba globalizirati kao što smo rekli, jer inače sve drugo je destabilizirajuće. I mislim da moramo naći jedno globalno rješenje koje bi sve stranke dovelo tu za stol, koje bi uključivalo i Kinu, Indiju i Pakistan kao isto tako nuklearne snage sa aspekta NATO-a mi smo predani nastavku dijaloga. Očekujemo ovaj petak da vidimo da li ćemo tada moći naći nekakav zajednički način za nastavak pregovora s Rusijom. Ali svakako oni 60-dnevni e, razdoblje, rok kojeg je SAD najavio u prosincu, završava 2. veljače. I to je jedna subota. Ali za šest mjeseci, to vam mogu reći od implementacije od početne, od 1987. godine kad se počeo ovaj sporazum e, primjenjivati, Rusija je imala stvarno dovoljno vremena i nakon svega što se dogodilo da se uništi, razori kompletan svoj arsenal takvih bojevih glava, odnosno svih tih raketa srednjeg dometa, više nego dovoljno. A mi smo na vrhuncu tog e, zapravo razdoblja, mi smo s naše strane više od 100 raketa mjesečno uništavali svoje dobno E, imali smo recimo u, svemiru smo najveći dio tih raketa uništili nuklearnih i pustili da eksplodiraju tako smo ih se tako smo ih zbrinuli. Prema tome, Rusija imala više nego dovoljno vremena od onda do danas i u bilo kojem periodu nešto učiniti. Ali nadajmo se najboljim. Hvala. Hvala gospodine Alberke. Mi živimo također u sjeni vaše nade i sigurno ćemo to nadograditi pitanjima. Sada mi je drago što mogu dati riječ gospodinu Siku Vandemeru koji je znanstveni suradnik eh, u institutu Klingendale i zaista nas zanima što imate za reći. Hvala lijepa. Hvala lijepa što ste me eh, pozvali da s vama podijelim vaša mišljenja. Tražim nezavisna mišljenja, tako da nisam eh, povezan za nikakva službena mišljenja nikakve službene stavove. Pa se nadam da ću prikazati e, e, neku kreativnu dugoročnu perspektivu Nadam se da je dobro razmatrati neke mogućnosti o budućnosti koje su možda manje realistične, ali je važno o njima razmišljati. Kao prvo, po mom mišljenju, e, šanse da će sporazuma NF preživjeti su vrlo male. Kao što znamo, e, SAD i Rusija jedne druge e, optužuju da krše sporazum. Predsjednik Trump je najavio da će se povući iz tog e, sporazuma do veljače ako se e, Rusija e, ne drži odredba sporazuma. Sporazum INF može preživjeti jedino ako SAD i Rusija uzmu e, zaozbiljno te optužbe s obje strane i počnu e, pronalaziti rješenja. Međutim, s obzirom da se te, ti nesporazumi nisu uspjeli e, riješiti posljednjih godina, pokazuje da po mom mišljenju postoji nedostatak na obje strane političke volje da se ne krši taj sporazum. Za obje zemlje vojne e, glave srednjeg dometa e, zapravo e, igraju određenu ulogu i sa drugim zemljama, posebno s Kinom koja isto tako sve više predstavlja izazove za SAD, ali i za Rusiju u budućnosti. Iako sporazum INF e, ima globalnu relevantnost, e, posebno Europa, e, SAD i Rusija su unutar dometa tih raketa koje zabranjuje sporazum INF. dakle, E, to dovodi do sve veće nestabilnosti i nesigurnosti za Europsku uniju. Osim e, toga, e, ako ne preživi ovaj sporazum, svi sporazumi o kontroli oružja mogu biti ugroženi. Dakle, posebno sporazum gdje mnoge nenuklearne države već kritiziraju takve sporazume. Dakle, što može učiniti Europska unija? Posljednje diplomatski napori e, da se osigura e, sporazum INF je mogućnost, e, recimo a kako bismo osigurali da se poštuje da se poštuje sporazum Međutim, s obzirom na nedostatak političke volje u Rusiji i SAD-u, ne možemo biti baš optimistični da će u sadašnjem obliku ovaj sporazum uspjeti. Zato moramo planirati i e, za razdoblje nakon drugog veljače kada će se SAD povući iz e, sporazuma. Možemo razmotriti nekoliko koraka. Kao prvo, Europski vođe bi trebali jasno izraziti e, svoju zabrinutost vezanu za kršenje tog sporazuma i tražiti od SAD-a i Rusije kao većih nuklearnih e, snaga da preuzmu odgovornost zato što imaju više od 90% nuklearnih e, raketa na svijetu. Isto tako trebaju započeti pregovori kako bi došlo do boljih sporazuma o kontroli oružja u tim izjavama e, vođa Europske unije oni mogu i e, pružiti, e, ponuditi podršku Europske unije u cilju tih, tih aktivnosti. Isto tako Europska unija može pokrenuti nove inicijative kako bi oživjeli nove sporazume o kontroli oružja, kako bi uvjerili SAD, Rusiju kao i druge nuklearne države kao što je Kina da imaju zajedničke ciljeve u tom smislu. Niti jedna strana nema e, ništa za dobiti e, sa tim skupim e, natjecanjem naoružavanja. Taj novac se može bolje potrošiti za sigurnost i stabilnost, a da se ne poveća rizik eskalacije oružja. Treba imati, trebaju postojati napori kako bi se došlo do novih sporazuma o kontroli oružja kako bi se spriječilo da se nuklearni, nuklearno oružje e, koristi zbog e, nesporazuma ili nekih tehničkih pogrešaka. Isto tako e, to mogu postojati i kratkoročne kontrole štete nakon neuspjeha INF-a i do donošenja novih takvih sporazuma o kontroli oružja. <clears throat> Osim toga, Možemo se usredotočiti na modernizaciju dogovora o kontroli oružja u jedan novi sveobuhvatni okvir koji će obuhvatiti i nove tehnologije. Idealno to će uključiti što je više moguće tih e, država koje imaju nuklearno oružje. Zato je najbolje da započnemo sa SAD-om e, i Rusijom, a e, Kina bi mogla imati ulogu promatrača, a ostale države bi onda se pridružile prvo kao bilateralni dogovori, a kasnije i skupno. I posljednje, ali ne najmanje važno, važno pitanje kada govorimo o kontroli oružja je bitno je potreba e, za stručnjacima za kontrolu oružja, posebno kada se radi o vrlo kompliciranim temama kao što su e, metode verifikacije je poveć je smanjen e, nakon hladnog rata. Europska unija može dobru ulogu održati, odigrati ako e, sudjeluje u takvim e, sporazumima o kontroli oružja. Svaka inicijativa Europske unije koja može oživjeti kontrolu oružja je korisna i e, isto tako može Isto tako u Iranu sporazum je pokazao da Europska unija može postignuti velike uspjehe. Naravno, suradnja sa saveznicima i NATO-om i, i, igranje e, vidljivije uloge u komunikacijskim kanalima može dovesti do uspjeha općenito s obzirom da postoji mnogo toga što se dovodi u pitanje Europska unija ne smije biti neaktivna dok e, e, SAD i Rusija polako uništavaju sporazume o kontroli oružja. Dakle, to je to. Očekujem pitanja s vaše strane. Hvala lijepa. Uh, Hvala lijepa. Hvala na prijedlozima o tome gdje krećemo e, sada i kakvu ulogu Europska unija može odigrati u budućim planovima. Hvala lijepa. I posljednje, ali svakako ne najmanji važniji, dajem riječ eh, Brunu Leteu koji je više znanstveni suradnik u zakladi eh, German Marshall Fund eh, Sjedinjenih država. Hvala gospođo predsjedateljice. zaista mi je zadovoljstvo što sam ponovno ovdje u ovom odboru i što sam se uspio pridružiti ovom prvom sastanku ove godine i govoriti o tako važnoj temi. Želio bih započeti malo s povješću kao i moji kolega ali mislim da je to korisno kako bi se e, sjetili koliko, kolika je vrijednost sporazuma INF. Dakle, u, e, u e, krizi, raketnoj krizi koja traje od 78. do 95. godine, mislim da ta kriza Europska kriza tih projektila je eskalirala toliko da kada je 1997. potpisan sporazum oko 3000 E, srednjo, e, srednja, raketa srednjeg dometa je raspoređeno uglavnom na europskom kontinentu. Započinjem s povješću jer zaista nas to onda može podsjetiti što se dovodi u pitanje i zašto SAD i Rusija se više ne slažu kada se radi o kontroli oružja, posebno u smislu INF-a znači e, da to e, dovodi do velikih e, zabrinutosti za sigurnost. Ako ne uspije taj sporazum i ako SAD i Rusija ponovo rasporede to oružje, Europa je zapravo u dometu tih raketa. I zato za nas, Evropljane, strateška razmatranja su vrlo jasna. Ili ćemo se riješiti tog oružja, ili će ono biti upereno u nas. Zato mislim da može postojati samo jedna, e, jedan odabir za Europu, a to je da potaknemo e, Amerikance i Ruse da se angažiraju u kontroli oružja, a možda i razoružanju. Možemo li spasiti sporazum INF? Moram se pridružiti mom e, kolegi, nažalost, i biti malo skeptičan. Nisam baš toliko uvjeren o ishodu sljedećeg tjedna. Čini mi se da usprkos vrlo plemenitim naporima ministra vanjskih poslova Njemačke koji je razgovarao sa, njemačkim, sa e, ruskim sugovornicima, izgleda da Europa želi spasiti jedan sporazum koji nitko drugi ne želi spasiti. Zašto? Evo, e, da čujemo neke činjenice. Pogledamo sada rusku stranu. Prvo, ne postoji nikakva strateška vrijednost ruskom interesu da se spasi INF. Rusi već jedno desetljeće e, troše mnogo novca kako bi razvili i e, pojačali e, krstareće sustave E, već su rasporedili SS38 jedinice blizu Katerniberga i Urala i još neke jedinice u e, tesno mjesto e, Kapustinča kraj Kaspijskog mora. Mislim da će to da je to potpuno e, u taktici Rusiji, takozvanim aktivnim mjerama koje kombiniraju hibridne nuklearne snage kako bi destabilizirali neprijatelje. Mi smo u ovom slučaju neprijatelji. Međutim, isto tako mislim da ruski vođe se boje širenja e, obrane, e, proturaketne obrane u e, SAD-u, Europi i Aziji, a to bi moglo podrivati mogućnost drugog udara Rusije i to će Rusiju učiniti podložnom zastrašivanju i zato oni žele jednu jeftinu, brzu sposobnost kako bi eliminirali e, pozicije SAD-a i zato INF je protivan njihovim, njihovim računicama. A sada pogledamo Sjedinjene države. Sjedinjene države su bile u skladu s INF-om, nema sumnja tomu. Međutim, sporazum može postati periferan e, za američke interese također. Trumpova administracija je očigledno e, preokrenula napore e, Obamine administracije kao odluka administracije u veljači 2018. da se ponovno e, naoružaju podmornice sa lansirnim rampama za projektile. A postoji i kontroverza ovdje u Europi vezano za e, e, lansere MK41. E, ti lanseri postoji za svrhu obrane, međutim sustav se može koristiti i protiv ciljeva u Rusiji. Jedna mogućnost koja se izrekom spominje u reviziji iz 2018. SAD-a. Jasno je također da nova, nova e, utrka oružjem INF-a će zapravo e, ugroziti sigurnost Europe i Azije, ali ne sigurnost američkog kontinenta i zato trošak e, SAD-a da se povuče iz INF-a je vrlo ograničen. Treće, govorili smo malo i o Kini, ali želio bih reći nekoliko stvari i o njoj. Rusija i Sjedinjene države žele se osloboditi ovih okova sporazuma zato što misle da nove nuklearne sile e, su se pojavile u jugoistočnoj Aziji. Naravno, najviše arsenal Kine je značajno povećan, a taj arsenal zaista e, želi odvratiti SAD i Rusiju od regionalnih intervencija u e, jugoistočnu Aziju. Dakle, vrlo je veliki problem što Kina nije stranka INF-a i da može rasporediti e, te projektile u bilo koje doba, a to znaju i u Rusiji i u SAD-u kao stratešku slabost. Predsjednik Putin je tu odluku da se povuče iz INF-a stavio u kontekst e, globalne političke borbe između Sjedinjenih države Rusije i Kine i rekao je da bi Kina možda mogla biti dio novog dogovora o INF-u. Ja sam malo skeptičan kada se to, o tome radi. Već 2007. bilo je pokušaja e, da SAD i, e, i e, Rusija na Ujedinjenim narodima internacionaliziraju taj sporazum Ministar vanjskih poslova Kine je bio jako protiv javnih izjava predsjednika Trumpa. Ako pogledate arsenal Kine i ako bi Kina se pridružila sporazumu INF, oko 90% 60.000 eh, tisuća krstarećih raketa koje ima Kina bi trebalo biti eh, uništeno zato što su one u dometu eh, sporazuma INF sa trilateralnim INF-om Kina bi izgubila gotovo svu svoju sposobnost e, za regionalnu obranu. Ne bi mogla zadržati svoju strategiju da na neki način e, istočni i južni dio kineskog mora obrane od ruske intervencije i zato se ona brani i od Rusije, od Amerikanaca. I ovdje bih možda e, se bližio kraju. Dakle, postmortem e, sporazum INF koji su scenariji za Europu. Mislim da postoje tri scenarija za Europu. Ili smo ujedinjena Europa koja će odebrati e, jedan, jednu utrku o raspoređivanju sa Rusijom i sa raketama SAD-a to bi vratilo nas u situaciju iz 1979. E, isto tako doći će do e, socijalnih e, ustanaka i prosvjeda u Europi, posebno kada se radi o vojnim rizicima. To bi bilo značajan rizik za Europu. Drugi scenarij bi bio da Ujedinjena Europa odbije raspoređivanje projektila na kontinentu ili države članice sve zajedno da tražimo druga rješenja sa našim međunarodnim partnerima. To bi naravno e, nešto koštalo za naše e, transatlantske odnose koji se već suočavaju s određenim izazovima i ne bi spriječilo Ruse da učine što god žele i da ipak rasporede taj sustav projektila. Postoji treći scenarij Možda će postojati e, koalicija voljnih država članica koje će željeti rasporediti te projektile na kontinentu, ali naravno to bi moglo podijeliti NATO savez. Nijedan od tih e, scenarija nije baš privlačan, međutim e, izgleda da Evropljani stoje na raskršću i moramo odabrati i naš odabir će imati posljedice barem za sljedeću generaciju. I zato bih potaknuo sve nas da vrlo ozbiljno razmotrimo ovo pitanje, da raspravljamo o tom pitanju i nadamo se da ćemo doći do dobrog rješenja. Hvala lijepa na slušanju. Uh, Najljepša hvala bez obzira što niste bili tako optimistični u procjeni scenarija e, sa kojima smo suočeni, nemam sumnje da će biti zanimljivih pitanja od kolega. Prvi krug pitanja sada počet ću s kolegom Galon. Govorit ću njemački, <laughs> pripremite se. Najljepša hvala na vašim izlaganjima. Mislim da je izlaganje činjenica i brojki nešto što nije kontroverzno. Također mislim da je sa žaljenjem možemo reći da su izgledi za ovaj sporazum prilično negativni i u svim našim okvirima u Europskoj uniji mi moramo stalno govoriti da nas e, jako zanima, odnosno da bismo više e, voljeli da taj sporazum e, opstoji jer je to u našem interesu. Mi ne želimo mm, biti razdvojeni od sigurnosti naših transatlantskih partnera. Ne, ne smijemo si dozvoliti da podlegnemo pritisku od Rusije. Dakle, mi bismo trebali u svakom slučaju izjaviti da Rusija sada ponovno proizvodi one kategorije oružja koje su već bila zabranjena. Nažalost, to je istina. Tako je već bilo 76. i 77. No, spomenuli ste da je to Helmut vrlo jasno izrekao, mi bismo naravno mogli odgovoriti tako da se i sami naoružamo, ali NATOva odluka znači da Govorimo o prijetnji. Vi kažete u redu, ako mi ne počnemo uništavati oružje, onda jedino možemo proizvoditi više. Istina je da su ova tri scenarija vrlo nezgodna znači prema prvom vraćamo se u, u prošlosti možemo reći u prošlosti smo bili uspješni tada smo imali Brežnjeva, Andropova, Gorbačova koji su mm, shvatili da ne možemo nastaviti istim korakom. Voljeli bismo da to napravi gospodin Putin, da gospodarski ne možemo e, se održati, budemo li htjeli odgovoriti na isti način. Bojim se da u usporedbi sa tim vremenom situacija u svijetu je mm, postala manje nesigurna i zaista ne želimo da nam se povijest ponovi podržavam sve što je rečeno, moramo preuzeti inicijativu za novu kontrolu oružja, za razgovore, za transparentnost, mjere za izgradnu povjerenja, sve ono što je se pokazalo vrijednim u prošlosti moramo omogućiti razgovore, moramo ih započeti. Dozvolite da vam postavim sljedeće pitanje. Ako Amerika i Rusija misle da mogu e, ovo oružje raspoređivati u drugim dijelovima svijeta, a da e, e, sporazum o ne širenju oružja je svjetski sporazum, hoće li to onda ograničiti prijetnje ovom kontinentu, a, a svi drugi mogu činiti što god žele? Na, na kraju konca mi smo jedan jedini svijet i, i, i jedna sigurnosna situacija, ali što vi o tome mislite? Stimmt das noch, dass man also sagen kann, äh, da li je to točno? Jeden sicherer als ein da, Može li se još reći da je u svakom slučaju äh, bilo kakva ravnoteža bolja nego neravnoteža? Jer vidite, mi znamo da je situacija u svijetu puno groznija postala, ali mi znamo šta je ta ravnoteža nuklearna do sad značila. Obje strane ipak čuvala da se, da ostane sve mirno. A mi sad ako kažemo nećemo ništa napraviti, onda gdje smo, onda će se Rusija veseliti. Ja mislim dakle neovisno o predsjedniku Trumpa, Trumpu kojeg vi možete ili ne volite politički voliti, ali on je jedan za sada jedan fenomen koji se pojavio, koji je tu. A s druge strane, <laughs> Rusija je jedan potpuno nepredvidivi partner. Prema tome, ja sam ipak uvijek zato da budemo na strani SAD-a, nego u, u nego u jednoj apsolutnoj ekvidistanci. Jer vidite, ja ni politički ne mislim da smo mi u ekvidistanci prema SAD-u i Rusiji. Ne. Ja mislim da smo mi u okviru NATO, u okviru Europske unije, u okviru, ako hoćete, zapadnih demokracija kao takvih i slobodne ideje, da mi ostajemo kao evropljani na jednoj strani ok za sebe, ali uvijek na strani Amerikanaca šire gledano, nego da se sami izložimo nepredvidivoj Rusiji. Hvala. Nastavljamo s pitanjima. Dajem riječ gospodinu Paske. Hvala. Ovo je neophodna rasprava jer se radi o našoj stvarnosti koja je već na vratima. Ja sam sklon skepticizmu jer smo već u logici e, oslobađanja samih sebe od okova ovoga sporazuma suočeni smo s e, hrabrim novim svijetom koji uništavamo moramo imati slobodne ruke pritom i znate sa tog stajališta imamo logiku sjednjih država i Rusije koja se koja počiva na sporazumu iz 80. godine. Sjećam se slike kad su Regani Gorbačov taj sporazum potpisali. To sam gledao na televiziji. Ali čak i ta logika nije tada postojala. Radi se o novoj logici u kojoj e, je ras Rusija prisilila e, NATO da reagira. Sada Rusi tvrdi da NATO, NATO dolazi, da e, nas zaokružuje i sve što NATO radi ili nati e, sada tvrde da to ne, na to rade. I sa tog stajališta mir, vojna vrijednost u ovakvom okružju je već prilično Uh, ukorijenjena kod Rusa. Istovremeno ja razumijem i logiku u Sjedinjenih država koja se mora pozivati na druge zemlje, na druga područja. I ja potpuno prihvaćam logiku koja se odnosi na Kinu. Kina dolazi, Kina postaje punoljetna i to im treba. I ja mislim, znate, da ne možemo puno u Europi učiniti u svezi sve, sa svim tim osim onoga što ste vi predložili kao kombinacija tih e, stvari, ali nećemo biti učinkoviti. U svakom slučaju, bilo bi dobro imati vrlo jasno stajalište u Europi, bilo da to odbacujemo, nastavljamo ili da zagovaramo nove razgovore, ali to moramo jasno reći osim toga mislim da ne možemo puno učiniti. Moramo se prilagoditi novoj stvarnosti i moramo učiniti sve što je moguće naše moći praktično taktično, jer strateški smo izgubili taktički, možemo stvari poboljšati ovdje, ondje, malo ovdje, malo ondje i pokušati s tim živjeti. Oprostite što sam zvučao tako pesimistično, ali <laughs> prestar sam za optimizam, nažalost. Hvala. Gluposti. Malo ćemo se potruditi i malo ćemo raditi na vašem optimizmu. Dobro, a sad imam jako dugo popis govornika, obzirom na temu, to nije iznenađujuće prvo koordinatori, a zatim druge kolege koji su e, se javili. Gospođa Vilari je sljedeća. Hvala najljepša. Znamo gdje smo, ali ne znamo kamo idemo. To je to. Vi govorite o političkoj volji ili njezinom nepostojanju da se riješi situacija. Nema političke volje za obostrane inspekcije koje bi bile potrebne. Dakle, pitanje što ćemo napraviti, što da radimo. Netko je također govorio o o ovom sporazumu koji bi možda trebalo obnoviti, odnosno o njemu ponovno pregovarati, ali ne u njegovom trenutnom obliku. Koji bi mogao biti novi oblik u tom slučaju? I e, bili taj oblik također treba uključivati Kinu, to je nešto što bismo trebali razmotriti. Također ste govorili o voću koji je vis iz grana, kako ga dosjeći i što mi u Europi možemo napraviti da bismo dosegli to voće. To je vrlo važno naši kapaciteti za diplomatsku aktivnost postoje, kako možemo naše vještine i snagu iskoristiti. A onda kad govorimo o o predsjedniku Trumpu, predsjedniku Putinu, mi ih moramo pogurati, ali kako? Kako gurnuti ljude kao što su oni? Kako gurnuti Kinu, jer moramo malo potaknuti i Kinu? ja uopće ne vjerujem da bi trka u naoružanju mogla riješiti ovu situaciju, uopće ne. Jer više oružja dovodi još, još više oružja, a to nikako ne dovodi do mira. da, mislim da naša uloga u svemu ovome je da pokušamo održati ravnotežu, ali sa manje oružja, ne s više oružja. Moramo koristiti diplomaciju, u ovom slučaju kako bismo postigli sporazum o nenaoružanju. Mislim da je to nešto što nas mora brinuti. Ova situacija u kojoj smo sada je zaista zabrinjavajuća. Hvala. Gospođa Lize. Ja ću govoriti na njemačkom. Mogu se samo nadovezati na ovo što je rekla gospođa Valero u odnosu na ravnotežu. Na, I to u smislu ravnoteže u u okviru manje oružja, a ne više oružja. I sad u vezi s tim vrlo konkretno pitanje. Naime, prije nekoliko dana sam e, pročitala novo objavljen članak profesora Trostea, koji je inače profesor e, na MIT-u bio, u Cambridgeu, Bostonu, koji je sad u mirovini, koji je napisao da su dijelovi cijelog proturaketnog obrambenog sustava Amerike, da se mogu sa jednim vrlo jednostavnom dogradnjom softvera pretvoriti u bojne rakete, rakete dakle s bojnim glavama srednjeg dometa. E sad moje pitanje je kako vi na to gledate? da li, kako se bi se to moglo uklopiti u taj scenarij na kontrole na razoružanja uopće moglo uklopiti u odnosu na ovaj ravnotežu. Dakle, oni imaju obrambene rakete koje se mogu sa vrlo jednostavnim doradom softvera pretvoriti u agresivne. Hvala, čuo smo dakle vrlo konkretno pitanje. Sada imam četiri kolege koji su se javili prvo. E, gospodin Fundolica. Hvala, gospođo predsjedateljice. Hvala vam na vašim izlaganjima. Zapravo, što je novom ruskom eh, avangardnim supersoničnim sustavom. Oni eh, kažu da je taj sustav, taj sustav eh, neobranjiv, neranjiv. Kako će to imati utjecaj na ravnotežu koja zapravo više ne postoji? Istovremeno, što Rusija može donijeti na stol, za pregovarački stol, jer čini se da smo opet e, u utrci za naoružanje koja je užasna i dalje temeljimo našu sigurnost na obostranom uništenju jer čini se da nema drugog načina da možemo osigurati sigurnost. Puno je E, izazova pred e, Europom u pogledu sigurnosti i obrane. Na čemu mi temeljimo svoju sigurnost? Ujedinjena kraljevina nam odlazi. E, to što znači da su nam nuklearni kapaciteti na odlasku. Jedino nam francuski kapaciteti ostaju, ali oni su ograničeni. Morat ćemo se osloniti na našeg glavnog saveznika a taj naš saveznik je u, podržava politiku, politiku izolacionalizma. Rusija također se izolira, ima takvu politiku. E, svijet je suočen sa užasno neuravnoteženom situacijom kad govorimo o sigurnosti i stabilnosti u svijetu. Bilo bi toliko pitanja, ali ne, zaustavit ću se ovdje. Hvala. E, morala bih dodati da je u Ujedinjenoj Kraljevini postoji otpor e, odlasku iz Europske unije, to je pokret i ja sam njegov dio. A sada, izvolite. E, e, hvala, gospođo predsjedateljice. Počet ću sa onim što ste upravo sad rekli, gospođo predsjedateljice. Mi bismo <laughs> vam poželjeli uspjeh u tom pokretu otpora. Znam da to nije tema ovog sastanka, no ako vi budete jako aktivno sudjelovali u tom pokretu, mi vam želimo svaki uspjeh. No, vratimo se na našu temu današnjeg sastanka. Ja e, već deset godina radim u ovom pododboru i moram reći da je rijetkost da dobijemo informacije sa tako visoke razine intelektualno i materijalno. Dakle, vam puno hvala, hvala našim panelistima jer ovo je vrlo dobra i vrlo kvalitetna informacija. Vraćam se na svoje pitanje. Slažem se s kolegama koji su govorili prije mene i koji su svi rekli da smo trenutno na raskrsnici i e, ako ne e, dođe do sporazuma to će imati i daleko sežne posljedice na politiku, na e, vojne opcije možda. Pokušat ću biti kratak i usredotočiti se na dvije stvari. Prvo bi bilo sljedeće. Bila bi katastrofa kad Europa ne bi dobila podršku od Sjedinjenih država u, eh, u razgovorima koji nam slijede. Eh, ja o tome govorim zato jer svi znamo da je većina NATO-vog potencijala dolazi iz Sjedinjenih država. To nije tajna. Imam sljedeće pitanje za sve naše paneliste. Vi poznajete dobro situaciju. Kakva je vaša percepcija i kakav je vaš dojam? Jesu li Amerikanci zaista odlučni da e, sklope porozum sa Rusima? Ili je to samo nekakva predstava? A bez ikakve namjere da se o bilo čemu dogovore i možda oni uopće neće biti zabrinuti ako pregovori ne uspiju. No, sve je to jako zabrinjavajuće, naročito jer svaki dan dobivamo informacije od Sjednih država koje potvrđuju da je da ta država e, zapravo provodi izolacionističku e, politiku i da se želi odvojiti od Europe i e, odgovornosti za europsku sigurnost. A sada moje drugo pitanje. E, posljedice takve politike po evropski kontinent. Slažem se da postoje politički scenariji, no što je sa vojnim posljedicama? To je moje pitanje. U ovom trenutku smo u takvoj situaciji da, nažalost, kao Europa nemamo jako učinkovit e, sustav obrane protiv ovakve vrste e, projektila. Ono što nam treba je holistički sustav, a vrijeme reakcije je vrlo kratko i to je problem. Možemo li zamisliti potencijalne vojne posljedice po Europu ako Sjedinjene države kažu o, dobro, E, jedinice u Poljskoj i Rumunjskoj su važne, ali to je važno za nas. A što se tiče vaše sigurnosti, budite odgovorni. Uzmite vašu sigurnost u vaše ruke ili nam platite. Jesmo li svijesti posljedica po Europu? Hvala, ovo je sve bilo vrlo važno. A sada, gospodin Freund, izvolite. Hvala. Gospođo predsjedateljice, hvala vam na vašim izlaganjima. Mislio sam da, smo, da bismo mogli <laughs> dodati još nekoliko godina pesimizmu gospodine Pasko o mojim optimizmu. A onda sam pogledao kad je rođen stariji od mene, prema tome to neće baš funkcionirati. Dakle, ja, ja sam ipak optimist, ili, a iako je to postalo sve teže. Mi zaista živimo u teškim vremenima. Jedan od katalizatora ovih teških vremena je u Sjedinjenim državama i njegovo ime Donald Trump, ali znamo da teška vremena traju od prije doba Donalda Trumpa u Sjedinim državama. Problem je također u tome da on ima vrlo e, ne, neobjašnjiv odnos sa Rusijom. Ne moram objašnjavati sve što se događalo tu, ali e, vjerojatno ćemo u nekoliko sljedećih e, mjeseci vidjeti što se iza toga krije. No, toga ne sprečava da e, provodi politiku koju sada provodi, a koja je trenutno potpuno ne ruska. On je izabran, to je sve što mu je bilo potrebno, sve drugo je nerelevantno za njega. No, bilo kako bilo. Želim se vratiti na ono što je gospodin Lejte rekao i nadam se da ću ga dobro citirati. Govorili ste o novo raspoređenim e, lanserima raketa u Rumunjskoj i Poljskoj. Oni su obrambeni, ali oni se mogu također usmjeriti, e, usmjeriti na ruske ciljeve. Ja mislim da ste to tako rekli. Kad razmislim o tome što ste vi rekli, to je nešto kad bih ja sjedio u Moskvi, mene bi to jako brinulo ako i vi kažete da se te rakete mogu usmjeriti prema ruskim ciljevima, što onda mislite kako o tome razmišljaju Rusi? Ako ja to vidim kao Austrijanac koji dolazi iz neutralne zemlje, ko, tko mm, se ne priklanja nijednoj od te dvije sile, ali me uvijek brinulo da naše reakcije sagledavamo sa, iz perspektive zapada. To je u redu, nemam ništa protiv, ali uvijek postoji i druga strana. Mi to znamo, to, to nije, nije dva klinca u školskom dvorištu. Znamo da se treba tući, da treba riješiti probleme tučnjom, a da se nikad ne zna tko je prvi počeo. Eto, Molim vas da još malo objasnite tu situaciju sa tim misilima u Rumunjskoj i Poljskoj. Hvala. Hvala lijepo. I Konečni govornik je gospodin Bašir. Zadnji govornik na mom popisu. Hvala. I hvala svim našim panelistima na ovim izvrsnim e, izlaganjima i objašnjenjima. Žao mi je da sam malo zakasnio. Evo, što se Situacija tiče, onako kako ja vidim, Rusija je zapravo snaga koja destabilizira. Dovoljno je da pogledamo samo što je napravila kod, u sukobu Azerbejdžana i Armenije i ono područje Nagorno Karabaha ili pitanje Abhazije unutar Gruzije ili kad pogledate Afganistan i kontinuirano naoružanje koje se oni pružaju talibanima tamo kako bi destabilizirali dalje stanje. Pa onda Krim, pa Donbas područje u istočnoj Ukrajini. Dakle, Rusija definitivno predstavlja prijetnju Europi. Moramo. Moramo stoga nastaviti sa našim zapravo NATO savezom, jer jedino će to odvratiti Rusiju od agresije. Kad pogledate sve te konflikte, sukobe koje sam ovdje spomenuo. Svi su se oni dogodili zato što nije bilo ničega što bi ih odvratilo, nije bilo ravnopravne snage koja bi odgovorila Rusiji. Tamo gdje postoji jedna snaga koja je jednako e, teška, jednako jaka ljudi koja stvara tu ravnotežu straha i odvraća, onda ljudi dva put razmisle prije nego što će ući u konflikt. Prema tome mi se moramo i dalje oslanjati na to da se brine za nas i našu stabilizaciju, stabilnost. A zatim moramo u ovom kontekstu spomenuti i jugoistočnu i općenito Aziju. Napokon Indija je 1974. uvela nuklearno oružje u Aziju, jugoistočnu Aziju, daleko prije nego što je opće postojalo na tom podkontinentu ikakvog nuklearnog naružanja. Na taj način je taj indijski podkontinent postao nuklearna snaga. U zadnjih godina su stotine milijarde eura ili dolara otišle na ofanzivno oružje koje Indija zapravo platila i kojem je otišla njena sredstva. A onda Pakistan na taj način sve više zapravo izgura na taj način prema ruskom i kineskom logoru. Jer oni su vidjeli kako se Amerika zapravo tu angažirala da naoruže Indiju. I zbog toga molim da Europa ni u kom slučaju ne poduzima pregrube korake prema Pakistanu kako ne bi tog dobrog saveznika od nas udaljila. I osim toga nemojte zaboraviti tu regiju i što se tu događa. Sjetite se samo Kašmira i, e, zapravo one pritisaka koji se vrše na tu regiju. Prema tome mi moramo stabilizirati tu regiju i taj Kašmir recimo koji je kamen smutnje između Indije i Pakistana i moramo sačuvati svog dobrog saveznika pakistan. A osim toga je nešto što ovdje se nije spomenula, znam da ste toga svjesni. Zapravo u proteklom stoljeću smo imali samo dvije situacije kada Kina nije bila super sila. I sviđalo se to nama ili neki, inače ponovno postati super sila sada. Postaje to. Nakon tog prekida. I zbog toga, molim vas, odmaknite se malo od narativa koje Amerika širi jer činjenica jest da Kina postaje, ako već nije supersnila, i ona radi naravno da bi zaštitila svoje interese. Prema tome moramo surađivati i sa Kinom. Ne možemo i ne smijemo pokušavati udaljiti od sebe, ne smijemo e, se uopće miješati u pitanje prolaza malačkog i moramo ostati realistični, moramo tolerirati da naravno i Kina ima svoje interese koje štiti i da je super sila a pritom onda moramo mi prvenstveno štititi svoje interese. Kao što sam rekla na početku, rekao, to ćemo činiti najbolje kroz NATO. Hvala lijepo kolege. Hvala na ovom zapravo širokom rasponu svih pitanja i komentara koje smo čuli. A sada imate taj čitav niz pitanja na koje trebate odgovoriti, a imamo 15 minuta za vas četvoricu da pokušate to učiniti. Mislim da bi naslov svemu tome trebao biti glavni dobrobit, da blagostanje Europske unije i odgovor Europske unije na tu situaciju koja trenutno vlada. I zatim gdje su naše snage i naše prednosti u Europskoj uniji. E, mislim da smo mogli govoriti o investicijama i našem stručnosti, ali mislim da bi jednostavno praktično odgovori s vaše strane bili najsvrsishodniji. Zatim pitanje je bilo tu multilateralnog odgovora, jer mi ovdje govorimo o bilateralnom karakteru tog sporazuma i zapravo ono s čim se mi sada suočavamo i ti rizici i opasnosti su zapravo više multilateralne prirode. A zatim je pitanje motivacije što bi moglo sve stranke, odnosno prvo ove dvije velike stranke dovesti natrag za pregovarački stol i zatim kako bi mogao uopće izgledati neki budući sporazum kako bi to mogli strukturirati. Evo, gospodin McAllister je došao kao predsjednik odbora AFETA, ali evo sad sam vam ja još oduzela malo vremena, ali imate 15 minuta za odgovor. Hvala lijepo i hvala na ovim sjajnim pitanjima koje smo čuli i na svemu što je izneseno. Kao prvo, što se tiče povijesti ovog sporazuma, mislim da treba naglasiti kako je Treba poznavati povijest sporazuma kako bi se uopće mogla razumjeti kako se mogao naći u ovoj situaciji i razumjeti tu situaciju. Taj sporazum je ispregovaran u atmosferi velikog optimizma. Koncem 80. godina i 90. godina je postignut veliki napredak u evropskoj sigurnosti, smanjilo se arsenal globalno gledano svjetskog naoružanja i nuklearnog i konvencionalnog i upravo je sporazum to bio je koji je to naložio jer je prema tom sporazumu e, jako puno oružja uništeno, razoreno i zbrinuto. Međutim, sam vremena su se počela mijenjati. 2000, već u siječnju 2007. je predsjednik Putin rekao da INF e sporazum nije u interesu ruske sigurnosti. A inicijative koje ovdje govorimo kako bi se multilateralizirao taj sporazum su zapravo slijedile nakon te izjave. Što znači da nisu samo stručnjaci ti, dakle konkretno ruski stručnjaci, a u nekim slučajevima i američki stručnjaci, ti koji su počeli ukazivati prstom prema Kini i govorili da, a šta je s Kinezima, oni nisu vezani ograničenjima tog sporazuma. Postojala je specijalna inicijativa da se multilateralizira taj sporazum ali to još i 2008. recimo smo znali da je to, možda to sad možda i nije tako više relevantno jer e, de facto je sporazum uvijek bio samo između dviju supersila, ali ovo sve što se kasnije događalo, kasnije razvoj, treba sagledati upravo u tom duhu, u tom ozračju. Evropska unija je bila vrlo jasna na mnogim i različitim forumima o tome govoreći o tome koliko je važan sporazum za nas. Mi smo, ja sam već spomenula, mi smo u Njorku na glavnoj skupštini UN-a već globalnoj agenciji rekli i svoja stajališta iznijeli u svojim jasnim izjavama. Ali evo, prošlog tjedna smo imali jedan demarš koji je otišao u Moskvu koji zamjenik e, ministra vanjskog poslova Rusije to prihvatio, primio taj demarš, što je bila dakle evropska pozicija opet o tome, a mi smo i dalje u jednom stalnom aktivnom otvornom dijalogu s SAD-om. E, mislim da je William ovdje spomenuo kako je prošlog tjedna 15. siječnja postojao jedan sastanak, održan sastanak, bilateralni sastanak u Ženevi, na kojem su bili predstavnici SAD-a, ne na to nego SAD-a, koji su tamo prezentirali kako bi se Rusija mogla vratiti poštivanju sporazuma, uglavnom na taj način da uništi svoje arsenale tih e, srednjodometnih e, raketa. Međutim, e, Rusi su nakon tri dana, tri dana im je trebalo da razmisle, onda su to u petak, 18. siječnja, de facto odbili. I žao mi je, ali moram reći da to upravo još dodatno argumentira vaš pesimizam i potvrđuje ga. Naš, nažalost, je ovo bilo zapravo jedno od sredstava e, uz naravno upotrebu kemijskog oružja navodno koje e, su naši vođe koristili da kažu i kako su ponovno, mislim da zapravo na najviše razini se počnu naše vođe tim baviti. Ali neki od njih se bave time i bilateralno, a neki od njih se nadaju i očekuju da e, će zajedničkim zapravo naporom samo privesti Rusiju ponovno poštivanju sporazuma. Ali, I da se neće povući SAD iz sporazuma. Mi smo govorili sad o našoj stručnosti, općenito o stručnosti, o investicijama. Ali možda je to sad, sad sve nešto skromno, ali trenutno postoji međunarodno partnerstvo za nuklearno razoražanje u kojem je Europska unija vrlo ponosna što sudjeluje, a osim toga imamo zajednički istraživački centar Euroatom u kojem multilateralna inicijativa je to u kojem mi zapravo se pripremamo za buduće sporazume o razoružanju. Nažalost, Rusija i Kina su se nedavno povukli iz te inicijative, što zapravo ograničava sada žestoko i bitnom e, opće opseg i doseg, da kažemo, te inicijative. A sada ovo pitanje ovih e, rampi, skrivenih rampi za lansiranje raketa, odnosno postrojenja. Mislim da će to tome kolege govoriti. Konkretnije, hvala lijepo. Gospodin Albuquerque, hvala vam na pitanjima. Ovo je vjerojatno e, najbogatija kolekcija, najšarolikija, najzapravo šira kolekcija pitanja koje ste iznijeli, koje sam čuo i vrlo sam zapravo ponosan što nam ih postavljate. Ne mogu naravno individualno odgovoriti na sve, ali mislim mogu neke najvažnije stvari izvući neke, da kažemo, trendove iz toga. Evo ovo što je Vander, gospodin Vandermir govorio kad je govorio o investicijama i nadzoru naoružanja i razoružanja. Mislim da Europska unija treba investirati sa ne samo u nadzor E, naoružanja, nego je općenito u sigurnosnu politiku. Jer e, koliko sam vidio u ministarstvima vanjskih poslova i ministarstvima obrane se u zemljama Europske unije zapravo smanjuju upravo ovi odjeli i direktorati za sigurnost umjesto da se povećaju. Jedan od glavnih mi se moramo vratiti onom temeljem, moramo intelektualno investirati, vratiti se postoje jedna velika važna knjiga koju je Thomas Schering i Claude Hopper napravio, zove se Nadzor oružanje i strategija, koja vam pomaže da razumijete šta mislite, kad, šta podrazumijevate pod tim kad govorite o tom, toj alaci konkretno. Investicije, što znači općenito obrana, što znači sigurnosna politika i kako se onda nadzor oružanje u svetu skupa uklapa. Naravno, s jedne strane imamo e, e, investicije, ali nam treba osoblje, trebaju nam ljudi, vi morate investirati u ljude. Jer vi ne možete zastupati obranu svoje zemlje i razmišljati o tim različitim alatkama koje imate pred sebe ako nemate adekvatne ljude. E, prema tome, to je vrlo važna stvar, važan instrument i moramo gledati malo dugoročnije zapravo na interese naše e, koji su naši interesi kako bi zadržali stabilnost i sigurnost. Mnogi su ovdje rekli kako je važno što mi dijelimo vrijednosti kako smo vezani za SAD. To je bitno danas i sutra, slažem se, ali E, nije to dovoljno, osim toga kako dovesti Rusiju natrag za stol pregovaračke. Oni su rekli da neće. Mi se sjećamo da je u ožujku 2007. već rekao da nisu zainteresirani i da će za sve ono što i ne ide u njihovom interesu zapravo iz toga će izaći prekinut. Međutim, morate gledati da dugoročno gledano Rusija će imati interes i u nekakvom natjecanju, globalnom, tržišnom. Prema tome, te treba za te interese vezati. A u međuvremenu trebamo raditi intelektualno na tome da pojačamo svoju sigurnost kroz naravno i osoblje pravno. A sad što je sa Zapadom? Zapad je vrlo 990-ih se zapravo odmaknuo od one ideje da mislili smo da postoji pozitivan način, ne mora biti ravnoteža straha iz hladnog rata. Međutim, Rusija je očito nije zapravo nikad promijenila svoje mišljenje. A vidite, zato su one avangardni sustavi bili primijenjeni 1997. Rusija je bila spremna ubiti jako puno ljudi kako bi bili sigurni i međutim postoji bolji način do sigurnosti. I mislim to su recimo moramo prema tim boljim sustavima raditi. E, zbog toga treba još malo optimizma ipak injektirati u sve naše stajališta. Kina, ona je sad na redu i sad je vrijeme da i oni razmise kako bi oni tom nadzoru oružanje mogli pridonijeti. Oni su super sila i oni shvaćaju obveze super sile, što zna, uključuje ne investiranje u sustave koji destabiliziraju, nego investiranje u koncepcije kolektivne sigurnosti koje će nas nekamo dovesti. I mislim da i govorite o postojećim prijetnjama, ali kad pogledate onim različitim komponentama koje smo imali, e, zapravo u sporazuma o ograničenju kratkodometnih ili srednjodometnih raketa i oružja. I sad je konačno došlo vrijeme da se u te komponente ugradi i kineska prisutnost. Evo, ajmo pogledati na ono što točno ti sporazumi kažu i idemo sad pozitivno raditi na tome. Međutim, u međuvremenu vidimo kratkoročno gledano, e, Rusija nije zainteresirana, ali sjetite se onog stare šale. Nemojte nikad prekidati svoje neprijatelje kad prave greške. Prema tome, mi ne trebamo nikako to činiti, dok oni još uvijek misle da smo mi u fazi lošoj, oni neće s nama razgovarati. Ako vide da smo mi u jednoj lošoj fazi u kojoj kidamo naše saveze i zapravo ugrožavamo vlastitu poziciju, oni nam neće kao neprijatelji pristupiti. Međutim, onog trenutka kad vide da smo krenuli ozbiljno u neke konstruktivne korake, i oni će nam se pridružiti i sjest s nama za pregovarački stol. Prema tome mislim da mi moramo ozbiljno u tom smislu početi raditi na intelektualnim pametnim rješenjima, zatim koristiti naše diplomatske veze i pristupiti našim međunarodnim partnerima kako bi ih više privukli za ovaj stol i ovaj naš e, koncepciju opće globalne sigurnosti. Hvala, idemo dalje s odgovorima. Hvala na ovoj vrlo zanimljivoj razmjeni mišljenja i sretan sam da sudjelujem u ovoj zanimljivoj razmjeni mišljenja, jer u proteklo vrijeme sam uglavnom samo među stručnjacima razgovarali o tome, a jako mi je drago da sad vidim toliko zanimanja među vama u ovoj prostoriji danas u vašem odboru. Hvala vam. Puno, puno važnih pitanja, ali da se fokusiram samo na nekoliko. Mislim da dijalog ostaje od krucijalne važnosti. Moramo nastaviti tražiti onaj zajednički zapravo nazivnik svih koji imaju dijele, svi države. Dakle, dođemo u onu win-win situaciju, kako bi rekli uvijek menedžeri u prodaju. A pritom ne smijemo ništa drugo doli vrlo ozbiljno shvatiti Rusiju. Ne možemo reći samo Rusija je neprijateljima druge vrijednosti i norme. Ne, moramo ih ozbiljno shvatiti. A isto tako je u kontekstu ovog sporazuma NF-a. sustavi za raketnu obranu E, obrambene isto tako mogu zapravo biti e, kršenje e, INF sporazuma. Mnoge NATO zemlje su rekle na tu rusku izjavu da je to smiješno, međutim shvatimo to ozbiljno jer to zaista može biti tako. A zatim proširenje NATO-a koje smo vidjeli proteklih desetljeća, to su sve bile direktne provokacije tamo upućene. Evo, samo kad budete ozbiljno shvatili svog partnera u pregovorima, pregovori će uspjeti. Naravno, dijalog i pregovori će biti teški, ali sve je bolje nego samo čekati da dođe do eskalacije. Mi moramo na tom raditi. A isto vrijedi i za Kinu. Ja nisam imao dovoljno vremena sad to elaborirati, međutim Kina je doista jako bitna i bitna za bilo kakav dijalog. Zatim ono pitanje onog voća koje je na niskim granama koje nam je dostupno. Mislim da morate zapravo jednu putanju razraditi kroz, od e, kratkoročnih do dugoročnih pregovora. I, a pritom morate onda gledati e, na početku na one najjednostavnije stvari, a to je da se mjere za stvaranje povjerenja kao prvo i za smanjenje rizika. I zatim to se mora onda primijeniti. Napokon e, sve strane imaju važan ulog u tome, važan je to ulog za sve strane zatim kriva, nesporazumi ili kratki spojevi u nekoj komunikaciji, tome smo govorili, pogotovo kad govorimo u kontekstu kibersigurnosti. Zatim, Rusija nema projektile baš e, sad u teritorijima koji su direktno uz evropske granice, ali... I na kraju, stručnost, ekspertiza, to je jako važno. Ako želite govoriti ozbiljno o, nekim konstruktivnim aranžmanima za nadzor razoružanja i nadzor razoružanja, onda morate tu imati tehnološke stručnjake koji će govoriti o metodama kako dalje i kako to učiniti. I Evropska unija treba u tu ekspertizu investirati, recimo u različite think tankove na sveučilištima, primjerice. Ili razmislite o tome da smatrate, stvorite jedan pul e, stručnjaka koji mogu pridonijeti svakoj vrsti sporazuma o razoružanju i neširanju oružja. Ali isto tako za otvaranje jednog neslužbenog dijaloga i priprema formalnih službenih pregovora i dijaloga. I to je dobra stvar. E, mi ovo što su kolege već spomenuli, i vidite, neslužbeni kontakti, neslužbeni dijalog koji nije još postao ono službenim pregovorom, taj nam e, može zapravo objasniti u objema zemljama koliko su važni oni ulozi koji su u svemu tome skrivaju, za sve. I na kraju, kad govorimo o optimizmu, ne možete biti pesimistični jer onda ćete se samo zavaliti i reći ne možemo ništa napraviti pa ćemo čekati. Ne, morate biti optimisti i morate i uvijek iznama pokušavati. Ja se slažem da mnoge stvari koje sada poduzimamo neće nužno uroditi plodom, ali morate nastaviti raditi. I mi smo danas, nadam se da vas danas možemo potaknuti, nadahnuti, da radite na tome kako bi se stvorila na win-win situacija kazano govorom E, komorom menadžera. Hvala da, mislim da je nakon gospodin... Mislim, nakon toga misle gospodin e, Paško da je to e, stvar duha. Gospodin Lete. Hvala gospođo predsjedateljice, zahvaljujem svim zastupnicima na interesu i na pitanjima. Pokušat ću odgovoriti na većinu njih u svojim primjedbama, ali ću se usredotočiti više na neke. Kao prvo, gospodin Freund je imao za mene pitanje, pa ću izravno na njega odgovoriti. E, dakle, ti lanserije MK su e, u samoj srži rasprave između Rusije i Sjedinjenih država. E, ti lansirne rampe su sposobnosti za lansiranje raspoređene u Rumunjskoj. To su zapravo lanseri na kopnu E, možemo ih nazvati čak i natovim, e, e, natovim štitovima obrane. Tip projektila u tim lanserima su zapravo samo za obranu. To su projektili koji trebaju presretati druge vrste projektila koji ih napadaju. Međutim, istina je da sa nekim manjim tehničkim izmjenama e, te lansirne rampe bi mogle biti lansirne rampe za druge vrste projektila. Međutim, to nije sada slučaj. E, te lansirne rampe su sada i u skladu sa e, propisima sporazuma INF, tu nema kršenja sporazuma. E, shvaćam ono što ste rekli, da sam ja Rus, ja bi gledao na te lansirne rampe i bio zabrinut. Da. Međutim, problem je tu da Rusija koristi te lansirne rampe kako bi opravdala vlastita kršenja sporazuma, a to nije uopće konstruktivno. Mislim da je jedini način, ako govorimo o mjerama e, utjehe, moramo pronaći neka, neku vrstu načina da e, te lansirne rampe budu transparentne, da postoje neki kontrolni mehanizmi. Ne znam je li su Rusi bili, e, da li im je bilo dopušteno da posjete ta mjesta. Izgleda da da, ali su Rusi to odbili, kao i prije. I zato ne znam zašto su Rusi toliko zabrinuti, oni mogu dobiti pristup, e, radi se o obrambenim rampama i mislim da oni koriste te argumente samo kako bi opravdali vlastita kršenja sporazuma i to je to. Također sam želio reći nešto o ravnoteži što je spomenuto. Moram reći da se ravnoteža može postići jedino jedinstvom između nas europljana, međutim i preko Atlantika Dakle, preko atlantske sporazumi se reflektiraju putem NATO-a i usprkos e, e, sumnji koji ima SAD prema NATO-u, e, Europa više nije u, u strateškom središtu kalkulacija SAD-a. To nije započelo sa gospodinom Trumpom, to je započelo e, davno, možda čak e, krajem Buševe administracije, početkom Obamine administracije. Naravno, Europa je važna Sjedinjenim državama, međutim više nije u srži njihovih e, problema. Isto tako to ima posljedice za američko stajalište o sporazumu INF i zato shvaćam e, izjavu gospodina Paškova e, da, se ponekad, da ponekad izgleda da velike sile još jednom pretvaraju naš kontinent u bojno polje ili da koriste Europu za vlastite interese. Ali e, morate oprostiti, ja sam malo mlađi pa moram reći da uvijek nešto možemo učiniti. Nemam vaše iskustvo, ali barem moramo pokušati. I shvaćam se da, moramo razgovarati, ali moramo razgovarati na način na koji sada razgovaramo. Moramo različito razgovarati. Mislim da Europa razgovara s Rusijom još e, uvijek e, u stilu odvraćanja razgovora. Mi smo ljubazni i naše metode su dobre, ali možda bih vas potaknuo da e, budete malo snažniji, da govorite s pozicije snage. I ne smijemo zaboraviti kako se sklopio sporazum INF. Dakle, on se sklopio govoreći sa pozicije snage kroz vojnu eskalaciju političkog, e, političkog e, pritiska i pregovora. To se zove strategija. Ja se malo bojim da Europa možda nema strategiju prema Rusiji. Možda imamo 28 strategija prema Rusiji. Ali u svakom slučaju moram reći, a sad se vraćam na jedinstvo i ravnotežu, nećemo postići taj taj status e, snage ili govoriti sa pozicije snage ako nismo ujedinjeni u našim stajalištima nećemo moći onda snažno pregovarati niti s Rusijom, niti sa Kinom, a niti sa Sjedinim državama ako ne promijenimo način na koji e, se izražavamo. Hvala gospodine Lete. To je jedan, jedna od najzanimljivijih e, sastanaka, jedan od najzanimljivijih sastanaka na kojem sam bila e, s obzirom na vaša izlaganja i na pitanja kolega. Zaista cijenim što ste nam posvetili vaše vrijeme danas ujutro i radujemo se što ćemo i dalje raditi e, na pozitivnom i na pozitivnoj budućnosti kojoj ciljamo. Hvala vam puno.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 Dakle, dragi kolege, ja shvaćam da nam e, vrijeme curi. S obzirom da imamo jako važnu točku dnevnog reda prije nego što krenemo na zajednički sastanak s odborom AFET, pa bih e, u ovom trenutku željela dati riječ e, mom kolegi, gospodinu Piculi, u odnosu na e, službeno putovanje podbora sede u Tursku i e, na e, posljedice za sigurnost i obranu. Gospodine Cipicula, izvolite. Gospođo predsjedateljice, hvala. Biti ću koliko god mogu kratak i dati ću vam samo temeljne informacije o onome što nam se događalo tijekom misije. Kao prvo, naš gusti dnevni red se održao u dva grada Ankari i Kazentapu i uglavnom se preklapalo sa sastankom JPC-a u Ankari. Misija imala jasno, usredotoč, jasno bila usredotočena na rat u Siriji i sigurnosna pitanja za Tursku vezana za sukob i za odnose te zemlje s Europskom unije. Putovali smo nekoliko dana prije nego što je gospodin Trump e, najavio da će povući svoje postrojbe iz Sirije i prijetnje E, turske ofenzive u Siriji koja je stajala u tomu gazetepu smo se bavili uglavnom sa pitanjem izbjeglica. E, Turska ima više od 3 milijuna izbjeglica iz Sirije koji su uglavnom na granici Sirije i Turske u gradu Kilisu. Ima više e, sirijskih izbjeglica nego domaćeg stanovništva. Dakle, to je pod peti turski grad putem gospodarskih pokazatelja pokazatelja, ali većina izbjeglica su tamo smješteni, ostatak je u Istanbulu. Pitali smo o uvjetima u kojima žive ti e, te izbjeglice i postoje li neke napetosti između stanovništva, da boje se tih izbjeglica i slično. E, posusreli smo se sa e, lokalnim službenicima i dužnosnicima, isto tako e, sa UN agencijama, oporbenim snagama u Siriji kao i predstavnicima drugih zemalja. Naravno, govorili smo i o ratu u Siriji koji ima naravno mnogo lica, ali uglavno sva ta lica su jako ružna. Rekli su nam da je Rusija glavni jamac e, e, režima e, Rusije, e, Asadovog režima, ali isto tako postoji i Turska kao rival Rusije usprkos sporazumu iz Astane. Eh, izaslanstvo SEDE je također upozoreno da ISIS ima oko 30 eh, tisuća boraca iz Iraka i Sirija koji se svakom, eh, u svakom trenutku mogu pojaviti. Isto tako da snage koriste kemijsko oružje, ali ne kažnjavaju ih zbog Rusije. Iako znamo da je Turska jako važan akter sigurnosti u sjevernoj Siriji, mi smo izjavili svoju zabrinutost zbog eh, toga što se pripremala ofenziva u istočnom Eufratu i e, upozorili smo protiv e, pokretanja takve ofenzive. Dakle, željeli, rekli smo da turske snage moraju učiniti sve da zaštite stanovništvo i da daju potpuni pristup e, humanitarnim organizacijama. Europska unija daje humanitarnu pomoć, ali to nije dovoljno, rečeno nam je. Kada se radi o donatorima, postoji mnogo njih koji se u zadnje vrijeme boje. E, neki sugovornici kaže da gube teren u Siriji e, zbog toga što režim preuzima taj teren E, dakle, ljudi e, tamo e, ovise o pomoći Ujedinjene, Ujedinjenih naroda i kažu da Evropska unija mora biti strateški strpljiva. U Ankarima smo se susreli sa ministrima obrane, vanjskih poslova i Evropske unije. Kada se radi o suradnji Europske unije i Turske, e, čuli smo da postoji atmosfersko poboljšanje, što znači da više ne vičemo jedni na druge. Rasprava sa e, dužnosnicima Turske je bila vrlo napeta. E, Suočili smo se sa mnogo kritika vezanih za stajališta Europske unije vezana za unutarnji razvoj Turske. Ponovno su optužili Europsku uniju da je vrlo blago reagirala na e, državni udar prije par e, godina, ali je snažno reagirala na tursku reakciju na to. Dakle, mi smo e, odgovorili da postoje određeni problemi sa slobodama novinara, sa ljudskim pravima i slično. Na kraju bih rekao da usprkos malog e, broja e, sudjelujućih e, članica, osim mene samo kolega Valero, kolegica Valero iz Zelenih, E, naš posjet je omogućio da imamo informacije na prvom redu vezane za tokove izbjeglica, rat e, i bolje smo shvatili stajalište Turske i zabrinutosti za sigurnost u regiji. Dakle, naši odnosi s Turskom još uvijek imaju mnogo razlika, ali moramo se truditi kako bi zadržali partnerstvo u pomoći, e, pomoći izbjeglicama i pitanjima sigurnosti. Hvala. Hvala Tonina. Hvala na ovom e, vrlo važnom e, izvješću o važnom odnosu e, i situaciji vezano za odbor. Gospođa Valero, izvolite. Hvala lijepo. Ne, moramo, ne mogu više mnogo reći jer je moj kolega već sve objasnio, ali željela bih samo dodati još nešto E, kada smo se e, sreli sa oporbenim snagama iz Sirije. Imamo tri e, oporbene snage ustanika koji rade, koji operiraju u Siriji, ali zajedno s turskom vladom. U tom trenutku one su bile u području Afrina. Međutim, objasnile su nam da žele ući u e, cijeli, cijelu sjevernu zonu e, Sirije kako bi iskorijenili teroriste. Kada kažu iskorijenili e, teroriste, ne radi se samo o PKK-u, nego PYD, IPG, dakle svi oni koji se bore protiv, koji su se prije borili protiv Daesha. Dakle, odgovorili su na izravna pitanja zato što na početku su samo govorili o sjeveru Sirije, i o području Afrin. Međutim, kada ste ih pitali što žele, oni su govorili o cijelom sjeveru. Kao što je moj kolega već rekao, mi smo zaista mislili da će doći do invazije za par dana. Nije se to baš tako na kraju dogodilo i drago mi je da to još nije slučaj ali ono što moramo učiniti jest proraditi na to da ne omogućimo da se to dogodi. ako se SAD povuče iz Sirije, onda je mnogo lakše Turskoj tamo doći i zajedno sa tim pobunjeničkim snagama a znamo da neki iz Daesha su također ušli u te, u te pobunjeničke snage. Onda ćemo imati mnogo, mnogo problema s tom naoruženom oporbom. Iako svi izađu, sve članice NATO-a iz Sirije, onda zaista može doći do velike katastrofe. A, to je jedan dio. A drugi dio koji sam željela spomenuti jest da smo e, primljeni na vrlo bezobrazan način vrlo bezobrazan, a to nije normalno. Kada dođete u neku zemlju, obično se pokušavaju lijepo ponašati, diplomatski se ponašati, ali to nije bio slučaj u Ministarstvu za obrane niti u Odboru za obranu. U GPC-u i tamo sam išla kasnije, su bili možda malo pristojniji, ali na neki način cijelo vrijeme sam osjećala da žele našu potporu za invaziju sjevera Sirije jer smo mi na istoj strani i borimo se protiv terorizma. Dakle, to je nešto što imamo zajedničko. Mi se borimo protiv terorista zajedno i zato moramo biti na njihovoj strani u tom slučaju. To je bila poruka koju smo dobili iz Turske. Svugdje u Turskoj. Hvala lijepo. Hvala gospođa Valero. To je zaista relevantni posjet eh, Moram se ispričati gospodinu McAllisteru što kasnimo za sljedeću točku, međutim mislim da e, je to zapravo uvod u tu točku. Naravno, moram reći da ćemo imati i pisano izvješće, ako ga možete podijeliti s nama, možemo ga podijeliti kolegama e, iz odbora. To bi bilo vrlo korisno, naravno pravovremeno i relevantno. A sada, e, vrlo ponizno i vrlo mi je neugodno što e, kažem i moram priznati predsjedatelju e, odbora za vanjske poslove i dajem e, gospodinu Mekalisteru predsjedanje. Hvala gospodinu Piculi i gospođi Valero na izvješću o ovoj važnoj misiji.